smo zajedno stvorili potrebne preduvjete kako bismo dobili na kraju valjanu direktivu, oprostite, uredbu. Ovo je samo prvi korak, međutim, jer nam preostaje još mnogo rada na energetskoj uniji. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasovanje o izvješću Buzek održat će se danas.